ste vrlo iskusnog e, predsjednika u prvom dijelu zasjedanja sada imate vrlo neiskusnu osobu e, koja predsjedava pa vas molim da imate obzira prema mom neiskustvu no ja ću biti prilično oštra pa ću nastaviti i molim vas za pažnju molim vas Nastavit ću. Dakle, po članku 7 stavku 1 e, zakona o izboru članova e, za Europske parlamente izravnim e, glasovanjem gospodin Javier Crusoe Permiu je od 15. srpnja 2014. izabran i pozdravljam našeg novog kolegu po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 Dakle, po, po člancima 3.2 e, on e, ima e, sva prava pod uvjetom da izjavi da nema nijednu funkciju koja nije u skladu sa funkcijom člana Europskog parlamenta. Isto tako želim obavijestiti dom da sam od kluba EPP-a dobila zahtjev za izmjene za popis odbora E, to će se objaviti ukoliko ne bude e, prigovora prije odobrenja smatrat će se da su izmjene odobrene to su obavijesti a sada možemo početi sa raspravom molim